Bon, non, merde. Bon, mes chers collègues, il est l'heure. Avant l'heure, il n'est pas l'heure. Hvala lijepa. Vrijeme, jer prije vremena nije vrijeme, a poslije, kad prođe, onda je prošlo. Dobar dan, Roza. Nije me vidjela, ali nije mi bitno. Prelazimo sada na 14. točku dnevnog reda dnevnog reda koji smo dakle jutros usvojili radi se o e, ribolovu u zoni koji pokriva CGFM, e, a također e, ćemo govoriti, imamo dakle izvješće koji će se pisati na tu temu. Dobili su ga zeleni koji, eto, su vidno odsutni danas poslije podne. Činjenica i jest e, da e, ih e, sada nema, a nisu mnogobrojni, izvjestitelj nije još imenovan, što isto tako nema velikog izbora jer nisu mnogobrojni. Sad ćemo čuti izlaganje komisije, možemo li sada čuti brzu razmjenu mišljenja. Odmah ću dati riječ gospodinu Zigleru koji će nas sada govoriti o tome. Hvala lijepo. Ova tema odnosi se na transpoziciju, e, dakle preporuka općeg e, komisije za e, ribarstvo na, na sredozemlju Evo, stigli su zeleni. La verte. <laughs> C'est bon, monsieur Ziegler, excusez-moi. So the uh, EU and its member states, namely Bulgaria. Dakle, Evropska unija i deset članova, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Malta, Slovenija, Španjolska i Rumunjska, su ugovorne strane opće komisije za ribarstvo u sredozemlju. GMC je odgovoran za očuvanje i mjere očuvanja u Sredozemlju i Crnom moru zarad mudro i pametno upravljanje ribljim stokovima, dakle ribarstvenim resursima, kao i za sva pitanja u vezi sa akvakulturom u tim morima. Sporazum sklopljen između Europske unije i trećim državama kao i međunarodnim organizacijama su obvezujući za institucije Unije, ali i zemlje članice. Posljedično, logično, Evropska unija redovno transponira dakle sve preporuke koje je Opća komisija za sredozemlje na svojim godišnjim skupštinama sjednicama usvojila. Dakle, sve to Evropska unija prenosi u vlastito zakonodavstvo. Ali onaj dio preporuka koje se, dakle, samo one ne koje su već uključene u našak i u našem pravo. U prošlosti smo već transponirali, dakle prenijeli u naše zakonodavstvo 2011. preporuke opće komisije sa uredbom 1432 koja je nakon toga dopunjena i izmijenjena 2015. godine u uredbi 2102. Sa tim nizom naših pravnih akcija smo uspjeli provesti i transponirati sve preporuke Opće komisije za razdoblje od 2005. do 2014. Danas preporuke e, Opće komisije koje su donesene na godišnjim skupštinama 2015. i 2016. i sad najnovije ove godišnje skupštini 2017. koja je održana kasnog listopada, kasnog listopada 2017. u Crnoj Gori. Se, za njih se preporuča da se sad i one preuzmu naša ki sa ovim prijedlogom zakonskog teksta kojeg je komisija ovdje prezentirala. Ovaj prijedlog pokriva čitav niz važnih pitanja, dakle mjere očuvanja, nadzora, praćenja, zatim mjere za borbu protiv e, nezakonitog, neprijavljenog i neregularnog ribolova. Te mjere su vrlo, vrlo važna poruka i nisu samo usklađene sa preporukama opće komisije i njihovom strategijom za razdoblje 2017. do 2020. nego i sa ciljevima održivog ribarstva kao i obvezama koje su preuzete kada se potpisao sporazum prošle godine na Malti, kada je bio to u ožujku 2017. Ali da budemo vrlo kratki, ovaj niz prijedloga mjera koje mi tu preuzimamo u naš aki se odnose na pridnene stokove u kanalu ispred Sicilije, u tom tjesnacu, zatim na mjere za borbu protiv ilegalnog ulova ugroženih e, vrsti, pogotovo recimo e, u Crnom moru se to odnosi na turbo i isto tako želimo uvesti i ograničeno područje za kotlinu ispred otoka Jabuke, jabučnu kotlinu u Jadranskom moru. Zatim, želimo donijeti plan upravljanja kod eksploatacije vađenja crvenog koralja, kao i nadzor izvan nacionalnih voda, odnosno izvan voda koje su pod nacionalnom jurisdikcijom e, priobalnih, dakle, okružujućih zemalja, a odnose se na Sicil, Sicil, Sicilije. Hvala lijepa gospodine Ziglar, Ricardo, Serao Santoš. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom uvodu u temu. E, imam jedno pitanje koje je vezano uz e, ovu temu koju sada raspravljamo u parlamentu. Dakle, riječ je o pelagijskoj ribi, znači o malim pelagijskim vrstama na Jadranu. Dakle, postoji e, razlika između prijedloga E, GFCM-a i prijedloga komisije, Europske komisije e, i njihovog zajedničkog e, istraživačkog centra. To se vrlo često vidi u amandmanima koje podnose izvjestitelji koji su zapravo i izvjestitelji za taj višegodišnji plan upravljanja. Ja vas sada pitam zašto Europska komisija nije usvojila preporuke GFCM-a za male pelagijske vrste u Jadranskom moru kojima se e, upravlja znači na temelju ribolovnog napora, a ne na temelju e, najveće dopuštenog ulova. Dakle, kada govorimo o odredbama e, opće komisije i njihovim preporukama, to, je, znači, to su šire preporuke zato što obuhvaća čitav Jadran. Jer postoje neke države koje nisu članice Europske unije, ali imaju također interesa u tom ribolovu. Zahvaljujem ti, Ricardo. Hvala, Lina Hvala lijepa. Da, mi smo dobili ovo izvješće jutros, dakle, e, zelenima, ja ću biti izvjestiteljica Zbog toga mi je jako drago i bit će e, vrlo zanimljivo raditi na tome. Sjećam se kada je prvo tako izvješće 2015. godine načinio Gabriel Mato, to je bila moja prva godina u parlamentu. E, sve poduzete mjere su na web stranicama E, htjela sam to zapravo provjeriti s vama i može li nam odmah tajništvo dati informacije o svim mjerama koje će se preuzeti i molimo odmah kako bismo odmah mogli početi sa radom. Da, to nije pitanje upućeno zapravo Europskoj komisiji, već našem tajništvu. Remo? Remo Sargentino? Ne želiš se javiti za riječ? Ah, učinilo mi se zbog neke gesta. E, Tomašić. Oprosti, Zahvaljujem se predstavnicima komisije e, na prezentaciji izvješća. E, cilj zakonodavnog prijedloga je prenošenje niza mjera u zakonodavstvo Unije koje je donijela Opća komisija za ribarstvo sredozemlja prijedlog je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom i njime se obuhvaćaju različite mjere za očuvanje, upravljanje, kontrolu i praćenje. Osvrnut ću se posebno na prijedlog mjera koje se odnose na Jabučku kotlinu u Jadranskom moru. Specifičnost Jadranskog mora zahtjeva našu posebnu pažnju i regulaciju. Mjere kojima se uspostavlja ograničeno područje za ribolov u Jabučkoj kotlini, koja je značajno prirodno mjestilište mrjestilište ribljih vrsta rezultat su zajedničke suradnje hrvatskih i talijanskih znanstvenika ribarskog sektora i vlada obiju država republika hrvatska već dugi niz godina provodi mjere upravljanja ribolovnim naporom koje su se pokazale učinkovitima za područje jabučke kotline koja u jednom dijelu nalazi koje se u jednom dijelu nalazi pod jurisdikcijom Republike Hrvatske, a u drugom dijelu pripada otvorenim vodama Jadrana koordinacija talijanske i hrvatske strane bila je, nužna i pokazala se kao jedina moguća u članku 10d ovog prijedloga navedeno je da sva ribarska plovila kojima je odobren ribolov na području jabučke kotline moraju imati sustav za praćenje plovila dakle vms i sustav za automatsko utvrđivanje identiteta plovila AIS. Ovom prilikom želim pitati komisiju da li su sva ribarska plovila opremljena navedenim sustavima i ukoliko nisu koje flote na Jadranu još uvijek nisu ispunile propisane obveze, koji su razlozi za to i što komisija radi po tom pitanju. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Tomašić. Ima li možda još pitanja e, za gospodina Ziglera? Roza možda želi postaviti pitanje? Mi smo čuli da je komisija potvrdila da e, kada govorimo o e, ribolovu na sredozemlju, nama je prvi cilj razvoj i očuvanje resursa, znači uključujući akvakulturu, ali također i pomorske resurse. Ovaj prijedlog bi trebao biti u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Mi tražimo mišljenje od komisije po pitanju potrebe da otvorimo dijalog sa predstavnicima sektora ribarstva, sa nevladinim udrugama i svim onim organizacijama koje su aktivne u području razvoja ribarskih aktivnosti, posebice u Italiji. Zašto? zato e, što takvo izvješće bi trebalo, znači iz njega bi trebao proizaći jedan uravnotežen e, prijedlog e, za sve jer znate da je riječ o tome da govorimo o 16.000 radnih mjesta, 11.000 plovila, a da ne govorimo o onim malim plovilima koje se bave tradicionalnim ribarstvom i koji zapošljavaju jako puno osoba i mladih, posebice na jugu našeg mora. Taj prijedlog mora zajamčiti e, dobar okvir za multilateralnu e, suradnju i kako bi se na optimalan način i racionalno koristili resursi u Jadranu ali također u prvi plan mora staviti održivost, ne samo po pitanju zaštite okoliša, nego i socioekonomsku održivost koji će dati direktnu potporu e, tradicionalnom ribarstvu, a on je važan pokretašt rasta i oporavka zapravo gospodarstva na Jadranu, ali i u cijeloj Europi. Hvala lijepa, Roza. Želi se još netko javiti za riječ? Čini mi se da ne želi. Gospodine Zigler, možda želite još nešto dodati? Hvala lijepa. Dopustite mi da odgovorim na komentare i pitanja koja su bila upućena. Započet ću od posljednjeg pitanja, a to je naime pitanje dijaloga sa predstavnicima industrijskog sektora i e, tim e, zajednicama. To je vrlo značajno komisiji. Mi smo usklađeni sa ZRP-om i e, slijedimo dakle pristup gdje radimo sa svim dionicima. I dobar primjer toga jest rad e, koji sada obavljamo od kako je usvojena e, nova zajednička ribarstvena politika. Dakle, zajedno s Medakom i Vijeće tu jako dobro radi kako bi e, sve zainteresirane strane E, pridobilo za rasprave o ovim pitanjima. Što se tiče o malom e, ribolovu, e, čvrsto smo uvjereni da ako uzmemo podatke o malom ribolovu i pogledamo na strukturu ribarstva na sredozemlju, praktički 80% plovila su u toj kategoriji jer to je značajno za sve zemlje na sredozemlju i to je važan izazov. U tom smislu e, jako se puno radi na deklaracijama, o strategiji GFCM-a, višegodišnjoj strategiji. A prošle godine je odbor za e, pomorstvo i ribarstvo krenuo u izradu regionalnog akcijskog plana za e, mali ribolov i e, cilj je da se to usvoji negdje tijekom 2018. godine. Rad je dakle već započeo na tom pitanju, a cilj je da se pomogne tom dijelu e, ribolovne industrije, odnosno flote, e, načinom da se pozabavi dakle, specifičnim potrebama ili pak ciljevima e, politike koji stoje u ZRP-u kao i u ciljevima FAO-a za, za mali ribolov. Po pitanju jabučke kotline, točno je, e, možemo reći da je to bio jedno od najboljih primjera suradnje svih e, strana da se ostvari vrlo konkretne rezultate. Dvije države članice bile su jako zainteresirane radom na prijedlozima za zaštitu tog područja. Nevladine organizacije također su bile jako zainteresirane kako bi formulirali prijedlog za zonu ograničenog ribolova. I e, na vrijeme je i dobro u okviru e, odbora GFSM i njegove politike kao i mjera Forever. Dakle, e, uspostavili su se ciljevi za sredozemlje gdje želimo pokriti 10%, što još uvijek nije ostvareno. Međutim, to smo stavili kao jedno od ciljeva mjera politike u GFCM-u i o deklaraciji. I e, prema tome e, radi se o području za koje želimo usvojiti e, ove prijedloge, radi se oko, o, oko 2700 kvadratnih kilometara. Što se tiče uvođenja VMS-a i sličnih e, srodnih sustava, e, kako bismo pratili što ta plovila rade. Sada se to preuzima u našem e, prijedlogu. Dakle, to stoji u našem prijedlogu i to za sve vrste plovila. Što se tiče pitanja vezanog za više planove za riblje stokove male plave ribe na Jadranu, dakle za male pelagijske vrste. U veljači smo usvojili prijedlog za višegodišnji plan za male eh, pelagijske vrste na Jadranu. I tu se temeljimo na sustavu e, rezultata. Dakle, to je određena vrsta e, taka za razliku od napora koji je vrijedio do sada. E, gospodo zastupnici, spomenuli ste da imate problema s obzirom što ima razlike u znanstvenim savjetima koje daje s jedne strane STEC, a to je savjetodavno tijelo Europske unije, a s druge strane SAG. To je znanstveno savjetno vijeće koje je zapravo dio GFC odmora, dakle glavnog odbora za pomorstvo i ribarstvo. Naime, razlika u pristupu jest razlika u različitoj znanstvenoj modelizaciji. Moramo međutim naglasiti da je u toku posljednje godine se zaista dobro radilo kako bi se različitost modelizacije uskladila i mislim i zaista čvrsto vjerujem da je u posljednjem izvješću Stefan pokazano e, da e, smo e, se uskladili jer oba ta znanstvena tijela sada više manje na temelju slične metodologije procjenjuju male pelagijske stokove na Jadranu. Na GFCM-u postoje mjere, to je višegodišnji plan iz 2013. godine, rekao bih da je to plan upravljanja što ga je GFCM usvojio. Rekao bih da je u određenoj fazi odlučeno da se on usvoji putem hitnih mjera. 2015. kao što su 2016. usvojeni za 2017. i 2018. godinu. Te hitne mjere su preuzete i usvojene putem, za Europsku uniju putem uredbe e, o <clears throat> mogućnosti e, ribarstva. E, dakle, 2017. godine je to usvojeno, koje E, govore također i o ograničenavanju libolova. E, budući da još nemamo druge mjere, primjenjujemo one od GFCM-a. Što se statističkih podataka tiče, postoje tri države članice koje na e, rade na operiraju dakle u tom području dvije vrlo važne u smislu to je vrste ribolova. Imamo također i e, dvije treće zemlje, Albaniju i Crnu Goru, koje u stvarnosti i prema najoptimističnijim e, dakle, <clears throat> procjenama ne predstavljaju više od 2% prijavljenog FCM-a. Dakle, mi preporučamo da se usvoji e, plan Evropske unije, višegodišnji plan Evropske unije, u skladu dakle s ovim GFCM-a. Međutim, budući da još to nemamo, moramo u potpunosti provesti mjere GFCM-a. To zapravo i radimo e, jer su se e, mjere koje se odnose na takove, dakle maksimalni dopušteni uvol, ulov e, usvojeno preko GFCM-a. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da smo ovdje, dakle, vidjeli e, sve što smo željeli e, po ovoj točci dnevnog reda, pa možemo odmah preći na sljedeću 15. točku dnevnog reda, gdje bismo e, trebali nešto čuti o izaslanstvu odbora za ribarstvo koja je početkom travnja bila u Mauritaniji od 2. do 6. travnja i E, uskoro će tajništvo kada pripremi o tome izvješće podijeliti to svim članovima odbora. Da ću riječ Lini Engstrom koja je bila voditeljica izaslanstva. Hvala Alen. Dakle, to je bila jako zanimljiva misija, zanimljivo izaslanstvo jer smo sjajno surađivali svi i e, naišli smo na sjajan doček, dobro, toplo su nas dočekali vlasti na Mauricijusu i sve u svemu mislimo da je to bilo jako pozitivno iskustvo. Imali smo prilike raspravljati o svim kritičnim točkama koje su bile na našem dnevnom redu. Primjerice, kineska i turska brodovi koji plove prema nacionalnom i riba, idu u ribolov, ribaju prema nacionalnom režimu Mauricijusa. I Naravno, to što smo mi tamo započeli, te naše razgovori, treba i se nastaviti i trebamo zapravo nastaviti rad na tome. Jer e, mauricijske vlasti čine sve što mogu i poduzimaju različite mjere kako bi spriječili da mala plava riba koja se tamo lovi i da odmah izravno se prerađuje u riblje brašno, primjerice. Kao i da smanje ovu količinu turskog i kineskog e, ribarskih brodova. Zatim bili smo iznenađeni kad smo vidjeli kolike su nizozemske investicije, recimo jedna nizozemska tvornica za preradu morskih morskog ulova koja se gradi u Modibu, to je njihova prestolnica. Nadamo se da će to sad napokon donijeti priliku da se puno lokalnih ljudi može zaposliti, a isto tako nadamo se da će to i pružiti i mogućnost da tamo jedu tu ribu napokon, jer ta riba iz tih preradi procesuiranje će ići u hranu, a ne u riblje brašno. Tako da to bi moglo naravno pomoći i sigurnosti prehrane na čitavom afričkom kontinentu, jer vidite, potražnja je ogromna, nevjerojatna i zato smo bili jako, jako sretni da to sve vidimo. Osim toga bili smo i zapravo impresionirani kako taj sektor funkcionira i radi na Mauriciusu. Nas je, naime, dočekala mm, u Mauritaniji. Tamo smo, dočekala nas je puno mladih ljudi koji su tamo u fazi školovanja u različitim tim objektima za ribarstvo i onda smo vidjeli kako izgledaju mnogi vojni objekti koji tamo postoje, kojim se isto služe i za kontrolu ribarske flote, a to zapravo mornarica vodi. Imali smo puno, puno finih obroka, pozvali su nas na divne večere, ali moram reći da su mnogi od nas iz delegacije bili poslije bolesni kad su došli doma. No dobro, uglavnom Mauritanija, ta misija koju smo imali, to je boravak izaslanstva u Mauritaniji je bio jako dobar i učvrstili smo veze između Mauritanije i nas. I bili su zanimljivi razgovori koje smo mi vodili, recimo, o klimatskim promjenama. I vidite, oni, zatim govorili smo i o onim ogromnim e, željama koje Mauritanija ima. Oni žele povećati svake godine svoj ulov svojih ribarskih flote za 1,2 milijuna tona, što i oni smatraju da zato imaju osnovu u znanstvenim podacima ali onda smo razgovarali u vezi s time sa, o klimatskim promjenama i kako će se klimatske promjene u doglednoj budućnosti dakle odraziti i na ribarstvo i na stokove, ali i na kompletno pomorsko, ekološko, dakle pomorsko okoliš. Mislim da je sve u sveme Mauritanija inače pobjednik sad u ovom ratu za ribu, jer čini se da e, riba ide prema jugu. Međutim, nismo dovoljno čuli o tim zanimljivim stvarima i o tome kakve su recimo njihove opažanja glede klimatskih promjena, što se konkretno kod njih događa i što su oni uspjeli utvrditi. To je recimo mala kritika, nismo za to o tome dovoljno čuli. No, unatoč tome, mislim da je misija nada se uspjela i osjećam se puno, puno informiranijom nakon toga. Hvala e, lijepa Linea. E, o informacije o vašem putovanju u Nakšot. Dakle, nitko se ne želi javiti za riječ. U redu. Trebali bismo sada zapravo preći na 16. točku dnevnog reda, a to su e, provedbeni akti i delegirani akti. Mislim da još nema nitkoga iz komisije, budući da smo uranili. Hoće li netko doći? Ne, nitko neće doći iz komisije. O, savršeno. Zato što je naslov točke dnevnog reda razmjena gledišta s predstavnicima komisije o provedbenim i delegiranim aktima, a komisije nema. Zašto nema komisije? Može li netko odgovoriti u ime komisije? Imaš možda odgovor na to? Molim recite u mikrofon. Da. Želite da vam sada dam odgovor? Moje pitanje, zašto nema niko, niti jednog predstavnika Europske komisije? Zato što nitko nije bio obavješten. a to s komisijom nikako da se sredi. To su problemi komunikacije, očito. Za nas je naime vrlo važno da možemo razgovarati o provedbenim i delegiranim aktima s komisijom. Dakle, to je bitan element odnosa između Europske komisije i Europskog parlamenta. Pa ništa znači da ćemo morati e, tu točku staviti na dnevni red na, za sljedeći sastanak. I morat ćemo uputiti i jednostavno preporučeno pismo kako bismo bili sigurni da je komisija to primila. Jer jasno je da ne možemo razgovarati o ovoj temi ako nema nitko, nikoga iz komisije, tim prije što ima ovdje par stvari e, oko kojih se čovjek stvarno može postaviti pitanje. Gospođa Rodus će možda zamijeniti komisiju. Evo, ja sam skinula slušalice pa nisam čula ovaj ostatak što ste rekli, sigurno važna napomena. Ali imam pitanje. Mi imamo produženje roka, uspjeli smo to postići. E sad, ja imam namjeru, ako ne dobijem brzo odgovore na pitanja, onda imam namjeru odbiti čitav delegirani akt i to ću preporučiti svim kolegama. A onda se sad pitam, ako danas ne budemo o tome razgovarali, šta će se dogoditi? Pa neće se stvar sama od sebe riješiti. Neće noge iz raspada sama Juri sve i obavi. Ne znam kako dalje, ne znam kako to sad dalje funkcionira. Ali predlažem da onda jednostavno odbijemo čitav pravni akt, jer i mislim da imamo jako dobre razloge za to. Ali ako to sad uopće ne budemo razgovarali o tome i uopće odradili tu točku, onda je teško. E, predlažem sljedeće. Mislim da do drugog e, srpnja možemo uložiti prigovor. Dakle, vremena imamo i rok je, e, još traje. Predlažem da naša pitanja u uputimo pisanim putem, jer mi znamo da je odgovor komisije jako uvijek precizan i e, potpun. Primjerice kad se radi o pitanjima električnog ribolova. Dakle, ništa da im jednostavno napismeno pošaljemo ta pitanja. Ja imam vrlo precizno pitanje, gospođa Rodust isto tako, a možda i drugi kolege ali nema smisla dok ne dobijemo informacije da raspravljamo o tome jer se radi o e, razmjeni gledišta s komisijom. Zaista mi nije jasno kako to da komisija nije obavještena bila o tome. Jer teoretski vi dobivate e, dnevni red. Ako ga ne dobivate, onda zaista postoji problem. A s obzirom da dobijete dnevni red, komisija zna da će joj se postaviti pitanje o delegiranim i provedbenim aktima, naročito u ovom slučaju kad se zna, jer smo mi zatražili da do 2. srpnja možemo teče rok za ulaganje prigovora. Dakle, prebacit ćemo to na sastanak koji će se održati 14. i 15. svibnja i tu ćemo vama komisiji dakle, uputiti pitanja i uvjeren sam da će netko biti tu iz komisije. povjerenik će biti tu 15. svibnja pa ćemo tako njemu moći o tome govoriti. Evo, prevoditeljima će barem biti dobro jer će se sastanak završiti ranije. Preporuke koordinatora sa sastanka koordinatora od jutro su poslane svima. Imate li e, nekih komentara? Nemate, znači smatram da su usvojeni. došli smo do kraja dnevnog reda. Sljedeći sastanak odbora održat će se ponedjeljak 14. od 15 do 18.30 sati u svibnju, dakle i u utorak 15. svibnja ujutro od 9 do 12.30. I e, dakle, želim vam svima ugodnu večer i isporučite pozdrave komisiji u naše ime. Et, et donc euh, les interprètes, vous nous devez euh, deux heures. Hein. Deux heures. D'accord